izvješću gospođe Ferrera. Ministar Venizelos u ime vijeća, izvolite. Hvala predsjedniče. S obzirom na ono što je dogovoreno s Europskim parlamentom, htio bih dati sljedeću izjavu u ime vijeća. Ratifikacija međuvladinog sporazuma u vezi s tim pitanjem mogu potvrditi da potpisnice međuvladinog sporazuma o prijenosu i zajedničkim doprinosima u jedinstvenom sanacijskom fondu su spremne dati izjavu da će nastojati dovršiti postupak ratifikacija sukladno nacionalnim pravnim zahtjevima i to pravovremeno kako bi omogućili da jedinstveni sanacijski mehanizam u potpunosti stupi na snagu do 1. siječnja 2016. godine. Hvala. E, zahvaljujem. E, povjerenik Barnije, izvolite. Hvala predsjedniče što ste mi omogućili da se pridružim zahvalama koje ste vi, predsjedniče Šulc, uputili zastupnicima koji su radili na tom tekstu na temelju izvješća zastupnice Ferreira izvjestitelja u Sjeni. Danas možemo podvući crtu pod 40 tekstova, uredbi i svih obveza koje smo preuzeli zajedno sa Europskim parlamentom Naravno, zahvaljujući predsjedništvima Europske unije, uključujući grčko predsjedništvo, Bankovna unija je uistinu kamen temeljac ove strukture jer stabilnost odnosno nestabilnost eurozone zapravo znači stabilnost odnosno nestabilnost čitavog jedinstvenog tržišta i zato nam treba više transparentnosti i odgovornosti kao i morala te etičkih načela i usuđujem se izgovoriti te riječi dakle to se mora ponovno vratiti na financijska tržišta i to mora koristiti potrošačima i građanima, a nije dovoljno da služe samo sebi. Ja sam naveo 41 zakonski propis. Svi klubovi zastupnika u ovome domu su sudjelovali na ovaj ili onaj način u tom zakonodavnom postupku kao i u postupku vršenja nadzora. Na taj način se vraća povjerenje građanima i stvaraju preduvjeti za gospodarski rast i porast konkurentnosti. Želim se pridružiti svima u ovim zahvalama. Frau Jolie, sich zu Wort gemeldet. E, vi ste tražili riječ? Dobro, e, dobro, hvala. Dakle, evo dolazimo do glasovanja o cijelom tekstu. E, Amadan 2. E, tko je za? Protiv? Suzdržani? E, usvojeno. Ovako izmijenjeni predlog komisije. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. E, zatim e, legislativni odbor, legislativna rezolucija, Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali elektronički? Zatvaram glasovanje. E, znači 671, e, 570 za, 88 protiv. Čestitam kolegice Ferrera. Bene colleghi, proseguiamo le votazioni. Poštovani kolege, krećemo s glasovanjem. E, Silvestris, tražili ste riječ? Ne. Dobro, krenimo onda dalje. Izvještaj Weidenholzer. E, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Votman Call izvješće. E, Pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Korera, e, glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Speroni. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Izvješće Nitres. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Andres. Glasovanje, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvojeno. Izvješće Galo. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. E, izvješće Daden. E, Glasovanje poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi, drugo Darden izvješće. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Simon. E, od, proglašavam stajalište vijeća odobrenim. E, tko je za, tko je protiv, usvaja se. I sada prijedlog komisije. Tko je za, protiv, i usvaja se. Legislativna rezolucija, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Leistfried. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22D, poimenično, otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Usvaja se. 72 amandman otpada. 70 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera, provjeravamo 70, amandman 70, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. 10 det, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71. Oho, se ne razmatra. Prijedlog komisije tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Legislativna rezolucija poimenično otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Hrkmark. E, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, Blok 2 se ne razmatra. E, prijedlog komisije tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Legislativna rezolucija poimenično otvaram. E, glasovanje zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Gigold. Amandman 4. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prijedlog komisije. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Legislativna rezolucija poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće klute. Amandman 7. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prijedlog komisije. Tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se legislativna rezolucija poimenično. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Komisija želi e, nešto reći. povjerenči. izvolite. Zahvaljujem e, predsjednice. Dakle, što se tiče e, izvješća KUTE... Komisija će iznijeti svoj stav službama parlamenta u pisanom obliku i on će biti e, dodan u zapisnik sa ove sjednice. Ako dopuštate predsjedniče, također želim iskoristiti ovu priliku da vas uputim na činjenicu da je nekoliko izjava u ime Europske komisije također e, poslano u skladu u odnosu na sporazum su legislatora o ovom legislativnom dokumentu. E, dakle, izvješću Baltazari o objavljivanju nefinancijskih i e, informacija velikih poduzeća i skupina. Ferber izvješće o e, tržištima e, financijskih instrumenata, Rijeke report, izvješće o e, pomorskoj opremi i o tlačnoj opremi. Također zahvaljujem dakle za na pozornosti. Zahvaljujem. Još jedan izvješće Bereš. Prvi skup amandmana, tko je za, protiv, osvaja se. Prijedlog komisije za protiv suzdržani usvaja se. Legislativna rezolucija, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Time. Legislativna rezolucija, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Debaker. E, skup prvi, amandman 16. E, tko je za, protiv suzdržani usvaja se. E, drugi skup amandmana otpada. Prijedlog komisije tko je za, protiv je usvojeno. Legislativna rezolucija poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Hercog. Prvi blok tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi blok otpada. Prijedlog komisije tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Legislativna rezolucija poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Votman Call, e, blok, prvi blok e, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se, otpada blok drugi, prijedlog komisije za, protiv, suzdržani, usvaja se, legislativna rezolucija poimenično, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, usvaja se. Izvješće Haranc Garcia, prvi blok, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, Prijedlog komisije za, protiv, suzdržani, usvojeno. Legislativna rezolucija. E, poimenično otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće TURMIS, e, prvi blok. E, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Predlog komisije za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zakonodavna rezolucija poimenično. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. je Ransdorf. Prvi bod koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prijedlog komisije za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zakonodavna rezolucija poimenično. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ehm, izvješće Cavela, prvi blok, tko je za, protiv, suzdržano, usvaja se. Ehm, komisija, ehm, tko je za, protiv, usvaja se. Zakonodavna rezolucija, poimenično otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Ford, blok 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Predlog komisije za, protiv, suzdržani, i legislativna rezolucija poimenično otvaram glasovanje zatvaram glasovanje Baldassare, bloko 1. Usvaja se. E, izvješće Baldassare, blok 1, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Predlog komisije, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zakonodavna rezolucija, poimenično, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Baldasari, drugo izvješće, blok 1, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Predlog komisije, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zakonodavna rezolucija, poimenično, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se izvješće Jakolino. Amandman 1, za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Prvi dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Otpada šest. Amandman dva. Poimenično. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Odbija se. E, jedan odgovarajući dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tri za, protiv, suzdržani, odbija se. Želite provjeriti? Provjeravamo elektronički 3. D. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jedan za, protiv, suzdržani. I to moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prvi dio od 23, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 otpada. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog komisije poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zakonodavna rezolucija poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Jeler, prvi blok za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 67, poimenično, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68 poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se prijedlog komisije za, protiv, suzdržani, usvaja se. Legislativna rezolucija poimenično otvaram e, glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Van Nistelrooy, e, blok prvi. Da, izvolite. Slušam. Poštovane gospode, dakle ovaj blok s kojim smo sada izvješ, glasovali, e, mom izvješću i drugi, to je najveća, e, najveća odredba o investicijama i budućnosti Europe je 22 milijarde eura. Pa Sada se zahvaljujem kolegama koji su radili e, tri godine u okviru obzora 2020, a posebice se zahvaliti kod su izvjestiteljice gospođe Madurel i e, obzirom e, da je ovdje s nama radila i kolegica Kadajo koja je godinama se bavila politikom istraživanja koja je uvelike zaslužna za ovo izvješće, a skromna pa ovdje zahvaliti. Zahvaljujem dakle vam. E, blok prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 22. E, poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 83. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Predlog komisije, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zakonodavna rezolucija, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Thompson, e, blok 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Predlog komisije, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Legislativna rezolucija, poimenično, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Rijera. 1. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 59. Poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 60 poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 61 poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62 pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Odbije se. 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 poimenično, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Odbija se 64 poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 65 poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 66 poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Odbija se 67 poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje, zatvaram. Odbija se. 58 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68 Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje za 68. Zatvaram glasovanje. Odbija se 69. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prijedlog komisije, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zakonodavna rezolucija, poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Rubik. Znači blok 1. Eh, Prijedlog e, za protiv suzdržani zakonodavna rezolucija poimenično glasovanje otvaram zatvaram usvoja se Panajotov prvi blok e, za protiv suzdržani Isto tako prijedlog e, komisije za protiv suzdržani. E, imamo prav, legislativnu rezoluciju. Otvaram, zatvaram. Aprovado. Prihvaća se. Gualtieri. Amandman 3 za protiv suzdržani. Odbija se. Privjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, zaista odbija se. Amandman 5 e, za protiv suzdržani, odbija se 6 za protiv suzdržani, odbija se 7 za protiv suzdržani, odbija se 8 pojmenično glasovanje, otvaram, zatvaram. Odbija se. 2. Poimenično. Otvaram. Zatvaram. Odbija se. 4. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 9. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. 10. E, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Prihvaća se. Uvodna izjava 22. Imamo usmeni amandman gospodina Goltijera. Izvolite. Da, e, radi se o jednom tehničkom amandmanu da se doda u e, stavak 22 riječ which are eligible for registration and expected to register. Dakle, samo se radi o jednom razjašnjenju kako bi se uskladio taj stavak sa drugim stavcima. Hvala. Se non ci sono opposizioni. Pa ako nema prigovora, e, o tome glasamo za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman 1. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se odluka. Poimenično glasovanje. Otvaram, zatvaram. Prihvaća se. Öri. Amandman 1, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram. Odbija se. Modifikacija 4. Znači, e, sama, cijela e, rezolucija, poimenično glasovanje, otvaram, zatvaram. Prihvaća se. Dehan, Kalfin. Amandman 1, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 2, poimenično. Otvaram. Zatvaram. Odbija se. Originalni tekst, poimenično glasovanje. Dakle, stavak 2, originalni tekst, otvoran glasovanje, zatvoran glasovanje. Prihvaća se. Četiri, originalni tekst, prvi dio, poimeničnim glasovanjem, otvaram, zatvaram. Prihvaća se. Drugi dio za protiv suzdržani prihvaća se. Stavak 12. Originalni tekst. Prvi dio poimenično glasanje. Otvaram, zatvaram. Prihvaća se drugi dio za, protiv, suzdržani. Prihvaća se. Uvodna izjava 16. Prvi dio poimenično glasovanje. Otvaram, zatvaram. Prihvaća se drugi dio za protiv suzdržani. Prihvaća se treći dio za protiv suzdržani. Prihvaća se. Onda imamo originalni tekst e, uvodne izjave 22, poimenično glasovanje. Otvaram, zatvaram. Prihvaća se. Stavak 24. Originalni tekst. Prvi dio. Poimenično glasovanje. Otvaram. Zatvaram. Prihvaća se drugi dio. Za, protiv, suzdržani. Prihvaća se. Onda uvodna izjava 25. Originalni tekst. Poimenično glasovanje. Otvaram. Zatvaram. Prihvaća se. 32, originalni tekst, poimenično glasovanje, otvaram, zatvaram. Prihvaća se. 32, originalni tekst, poimenično glasovanje, otvaram, zatvaram. Prihvaća se. Uvodna izjava D, originalni tekst, poimenično glasovanje, otvaram, zatvaram. Usvaja se. Rezolucija poimeničnim glasovanjem. Otvaram. Zatvaram. Prihvaća se. Pa evo čestitam eh, svim eh, izvjestiteljima.